you Dragi kolege, puno vam hvala što ste došli na ovaj zajednički sastanak odbora AFET i DEVE. Radi razmjene mišljenja s predsjednikom Tabom Bekijem, koji je sada predsjednik panela visoke razine o nezakonitim financijskim tokovima. Gospodine predsjedniče, srdečno vas pozdravljam. Isto tako kao potpredsjednika i predsjednika sam također vidio i mislim da se radi o vrlo važnom e, pitanju koje nas trebate uvjeriti da će biti riješeno. Pozdravljam isto tako gospodin e, doktora Bulavija i doktora Hemdeka, a isto tako i druge paneliste, odnosno članove panela koji surađuju na ovom važnom pitanju. Prije dvije godine razgovarali smo o ovoj istoj temi, gospodine predsjedniče, i drago mi je da imamo priliku razgovarati ponovno. Danas razgovaramo o zaključcima panela donesenima prošle godine. U zaključcima stoje određene brojke koje zabrinjavaju parlament. Nezakoniti financijski tokovi su odgovorni za gubitak od više od 50 milijardi dolara godišnje iz Afrike. E, potrebno je hitno riješiti ovo pitanje na e, nacionalnoj, kontinentalnoj, ali i globalnoj razini. E, takvi tokovi ugrožavaju sigurnost i stabilnost afričkih zemalja, podriva institucije i demokraciju, te e, isto tako e, održive ciljeve i vladavinu prava. To je važno u kontekstu pružanja službene razvojne pomoći Africi. Kada govorimo o migracijama, a jako pazimo, pratimo što se događa u Africi, pogotovo u Sjevernoj Africi, puno ljudi pogiba u Mediteranu. I to je povezano i s ovim. ako bude više novaca u Africi, onda će se i životni standard u Africi poboljšati. Biće i manje, bit manje migranata i manje pogibija na Mediteranu. Sve to sagledavamo iz ovog konteksta. U vašem izvješću stoji niz važnih e, preporuka i veselim se čuti od vas kako, kako ih provesti s obzirom da je rudarstvo dosta važan sektor u Africi. Htio bih podsjetiti da parlament nastoji pomoći da se osnaži zakonodavstvo vezano uz due diligence, odnosno detaljnu analizu s ciljem da se poveća odgovornost i transparentnost u ovom sektoru kada govorimo o ključnim sirovinama. Isto tako, Mislim da da su se panamski dokumenti objavili u pravi trenutak. Jer možemo i s tim napraviti poveznicu. Sada predajem riječ kolegici Lindy evan Hvala gospodine Beki. Dobrodošli u Europski parlament na zajednički sastanak odbora za vanjske poslove i za razvoj. Ja, sam, ja predsjedavam odborom za razvoj i mi smo odgovorni za nadzor e, pružanja europske službene razvojne pomoći, humanitarne pomoći. E, nezakoniti financijski tokovi su naš prioritet, jer kao što je gospodin Brok rekao, e, želimo da se postig, da, da se popravi životni standard građana Afrike. E, Prošle godine svjetski vođe su otišli u Njurk, svi su lijepo govorili i rekli su da do 2030. godine žele promijeniti svijet, uvesti univerzalnu zdravstvenu skrb, riješiti nejednakosti, ali te riječi u nju, izrečene u Njurku neće značiti ništa ako ne riješimo ovaj veliki problem. Kao što je kolega već rekao, panamski dokumenti, njihovo objavljivanje na neki način osvijetlilo ovu situaciju. Mislim da naši građani neće više ovo prihvaćati, ni građani Europe, niti Afrike, neće prihvaćati da se s time nastavi, jer ne može ne mogu vrijediti jedna pravila za jedne, a druga za druge. ljudi žele da svi plaćaju poreze i da stvari dobro funkcioniraju funkcioniraju. A mnoge od tih e, kompanija ne bi mogle niti ostvarivati dobit da vlade nisu ulagale u ceste, tehnologiju, infrastrukturu, tako da je to jako važno za nas. Prošle godine naš, naš odbor e, izradio je izvješće, to je sastavio moj kolega koji je danas ovdje s nama. E, o tome smo razgovarali i u e, Addis Abebi na konferenciji financiranja razvoja. I mi doista se želimo suočiti s ovim problemom jer je za ovo potreban i europski ali i globalni pristup. Tako da vam doista želim dobrodošlicu na današnji sastanak. Doista se veselim čuti što ćete nam reći i e, želimo raditi s vama timski i nastaviti surađivati u budućnosti. Gospodine Beki, izvolite. Puno vam hvala, gospodo predsjedavajući. E, uvaženi zastupnici Europskog parlamenta, dame i gospodo. Hvala što ste mi dali priliku da se, kao što je rečeno, vratimo u Europski parlament kako bismo razgovarali o pitanju nezakonitih financijskih tokova. Kao što je rečeno, e, prošli put smo ovdje došli prije dvije godine kako bismo razgovarali o ovom istom pitanju i kako bi na neki način e, se dogovorimo što bi se moglo napraviti. U međuvremenu smo pripremili izvješće gdje smo stavili dosta veliki naglasak na suradnju e, s afričkim zemljama, s međunarodnim organizacijama poput e, UN-a, MMF-a, Svjetske banke, zatim s civilnim društvom, E, poslovnom zajednicom s ciljem da pokušamo e, doći do zajedničkog stajališta o tome e, o tome kako dakle riješiti ovo zabrinjavaju, ovu zabrinjavajuću pojavu na afričkom kontinentu. Dakle, radi se o nezakonitim financijskim tokovima. Kao što je već rečeno, nažalost, izvješće je predano u siječnju prošle godine afričkim liderima. Tada je usvojeno, uključujući i preporuke koje su dio izvješća. Danas smo se vratili u parlament zato što je na afričkom samitu traženo da partneri distribuiraju ove preporuke i da na neki način potaknemo afričke zemlje, ali i sve ostale zemlje u svijetu da provedu ove preporuke. I kao što zastupnici Europskog parlamenta znaju, nažalost te e, srećom e, zapravo te su e, preporuke usvojene u srpnju prošle godine u Addis Abebi na konferenciji za međunarodni za financiranje razvoja. Na samitu glavne opće skupštine gdje su usvojeni ciljevi održivog razvoja, dakle i tamo su e, prihvaćene ove preporuke kako bi se zaustavili nezakoniti financijski tokovi. Dakle, ovo je važno pitanje za svjetsku politiku i sada se mi vraćamo u Europski parlament e, kako bismo ostvarili naš zajednički cilj, dakle i cilj i nas i Europskog parlamenta kako bismo vidjeli što E, bismo mogli napraviti u budućnosti i koji je naš sljedeći korak. I htio bih citirati e, neke dijelove zaključaka s konferencije u Addis Abebi, jer mislim da na dobar način govore o tome što bi se u širem kontekstu u našem cijelom svijetu trebalo napraviti da bi se to riješilo tada je rečeno da kad je riječ o e, planu razvoja za razdoblje nakon 2015. godine, dakle radi se o ciljevima održivog razvoja, prije samita u Njurku prošle godine u rujnu, dakle kaže se da program koji će biti rezultat tog samita mora se temeljiti e, na uvjerljivim e, i dobrim sredstvima implementacije. taj kapital e, koji nezakonito napušta Afriku e, treba biti vraćen putem tih e, tih sredstava za provedbu i potrebne su konkretne aktivnosti kako bi se taj program doista i proveo. Isto tako je rečeno da postoji tri postoje tri zadatka. Treba pratiti napredak zacrtan u Addis eh, Abebi. Isto tako treba eh, osmisliti okvir za financiranje održivog razvoja te pronaći sredstva, odnosno instrumente eh, za provedbu programa održivog razvoja. A isto tako treba osnažiti financiranje razvoja i poduzeti aktivnosti da se taj program provede i e, to na transparentan i pravodoban način. Mislimo da je jako važno usredotočiti se upravo na to. Treba inzistirati na provedbi. Sasvim sigurno je da e, je bilo puno rasprava ovdje i u Europskom parlamentu i među nama na našem kontinentu i e, shvaćamo da postoji problem, ali i dalje postoji izazov. Potrebamo razviti razinu svijesti i preuzeti obveze kako bismo bili sigurni da ono oko čega smo se dogovorili da se i provede. Kad je riječ o nezakonitim financijskim tokovima, na konferenciji o, e, u Addis Abebi je rečeno da će se do 2030. E, godine značajno smanjiti e, ti tokovi s ciljem da se potpuno dokinu. E, da će se poduzeti konkretne mjere za sprečavanje izbjegavanja plaćanja poreza, e, e, tako da će se postrožiti nacionalno zakonodavstvo i pojačati međunarodna suradnja. I isto tako u svim ugovorima i sporazumima treba uvesti klauzule koje se koje sprečavaju zloporabe. Potrebne su E, transparentne prakse i na e, zemljama e, polazišnim zemljama i u odredišnim zemljama. I isto tako sve kompanije, multinacionalne kompanije moraju plaćati poreze onim zemljama gdje se poslovanje vrši i gdje nastaje vrijednost, odnosno dobit, sukladno međunarodnim politikama i zakonima u suradnji s poreznim vlastima. E, isto tako se poziva e, Svjetska banka, MMF i UN da e, usmjere svoje aktivnosti na, i na zemlje, polazične zemlje i odredišne zemlje u izvješću se kaže da međunarodne i regionalne organizacije bi trebale objaviti e, procijenjen e, iznos i sastav tih nezakonitih e, financijskih tokova. Mi smo jučer o tome razgovarali u Parizu s OECD-om i oni su potvrdili da je to jedna od stvari koju treba napraviti. To treba pokušati pratiti da to treba pokušati izmjeriti kako bismo mogli e, procijeniti e, dolazili do napretka ili ne. Napretka u smislu e, smanjivanja i na kraju dokidanja nezakonitih financijskih tokova. Naravno, spomenuli smo i pitanje ciljeva održivog razvoja koje su usvojeni prošle godine na općoj skupštini. Isto tako, u tom smislu, dakle, kad govorimo o temi o kojoj smo raspravljali, sjećate se da je jedan od ciljeva koji je dogovoren i koji treba ostvariti do 2030. godine, a to je da, da se značajno smanji e, trgovina oružjem te osnažiti e, povratak ukradene imovine te boriti se protiv svih oblika organiziranog kriminala. A s time povezan cilj je potreba da se osnaži lokalna mobilizacija resursa uz međunarodnu razvojnu pomoć, a isto tako da se osnaže e, kapaciteti za naplatu poreza. Dakle, trebamo vidjeti što možemo zajedno napraviti da bi se borili taj, e, i, i postigli taj univerzalni cilj, a to je borba protiv e, nezakonitih financijskih ciljeva. To je važno i u kontekstu objavljivanja panamskih dokumenta, jer kao što ste mogli pročitati u našem dokumentu, odnosno našem izvješću, mi jer sasvim je jasno da e, puno tih sredstava završava u poreznim e, oazama. I to je, i, to je još jedna od stvari koje treba riješiti. Postavlja se pitanje što možemo na, napraviti kako bismo stali na kraj toj praksi poreznih oaza i e, netransparentnih e, jurisdikcija. Nedostatak transparentnosti u pogledu stvarnog vlasništva e, na vlasništva e, nad poduzećima. I panamski dokumenti potvrđuju naše nalaze i potvrđuju koliko je važno riješiti pitanje E, takvih jurisdikcija i takvih e, poreznih e, oaza. I trebamo spriječiti sve koji, koji žele nastaviti s takvom praksom. Mislim da je to kritičan, odnosno ključan dio našeg odgovora na ovakvu situaciju. Mi doista mislimo da je to jako važno. Ako to Europski parlament već nije napravio, da se pozabavi pitanjem takvih jurisdikcija gdje se e, poštuju e, financijske tajne ove vrste. I kao što sam već rekao, to se odnosi i na pitanje stvarnog vlasništva e, nad kompanijama. Naravno, nije samo potrebno znati sasvim jasno tko su stvarni vlasnici, već e, je bitno imati i javni registar stvarnih vlasnika poduzeća. U nekom trenutku, mislim da je to bilo prije dvije godine, pitali, odnosno tražili ste od našeg panela da kontaktiramo e, šefove vlade i država, država članica Europske unije, e, da im se obratimo u vezi s ovim pitanjem i mi smo to i učinili. Neki su odgovorili da da, shvaćaju koliko je važno riješiti pitanje stvarnog vlasništva, ali kad je riječ o trustovima, to je nešto što ne možemo staviti u javni registar, dakle stvarne vlasnike trustova. Oni ne mogu biti e, u javnom registru, registru iz razloga koje mi baš i nismo shvatili. Ono što jesmo shvatili je da kad je riječ i o ovom pitanju došlo je do promjene stavova. E, e očito je da je potrebna transparentnost vezana uz e, ove transakcije, financijske transakcije, a onda je moguće i djelovati u slučaju potrebe. Uvjereni smo da je objavljivanje panamskih dokumenata dovelo do jedne prednosti, a to je da smo postali osvješteni o ulozi i um, velikoj rasprostranjenoj uh, uporabi uh, poreznih oaza koji što dovodi do e, zapravo raspršivanja resursa koji bi onda e, koji bi u protivnom e, bili dostupni. A samim time to dovodi do situacije u kojoj e, stanovništvo napušta zemlje. Doista nas ohrabruje posao odrađen ovdje, prije svega kad je riječ o automatskoj razmjeni poreznih podataka, mislimo da je to važno i isto tako se nadam da će to funkcionirati, ali u tom kontekstu razmišljamo i o sposobnosti afričkih zemalja da koriste taj proces automatske razmjene poreznih e, podataka kako bi e, poboljšali vlastitu naplatu poreza pitanje provedbe procesa izvještavanja po zemljama, prije svega se misli na izvještavanje o poduzećima i financijskim institucijama, e, a počinje se od banaka. E, isto tako se e, analiziraju i multinacionalne kompanije. Mislimo da to izvještavanje po zemljama je također jako važan dio borbe protiv nezakonitih tokova. Jer, kao što siguran sam parlament zna, jer ove nediferencirane procvještavanja otežavaju borbu protiv nezakonitih financijskih tokova i omogućuju filtriranje eh, dobiti eh, i njihovo slanje, njegovo slanje na druga mjesta. Sasvim je jasno da jedan od eh, glavnih izazova za nas na afričkom kontinentu je pitanje relativne slabosti naših državnih institucija te nedostatak odgovarajućih vještina za rješavanje problema nezakonitih financijskih tokova i htjeli bismo surađivati s parlamentom po tom pitanju. A to, tu su, to uključuje određene stvari koje su vezane uz zakonodavstvo, jer osim institucija i e, osoba e, koje posjeduju određene vještine, E, potrebno je zakonodavstvo kako, bi se, kako bismo se mogli boriti protiv tih nezakonitih e, financijskih tokova. A naše, a dakle, a iskustvo Europskog parlamenta u usvajanju zakonodavstva bi nam bilo od velike koristi kako bismo mi osnažili naše zakonodavne sposobnosti. Što znači da pitanje razmjene iskustava čak i u pogledu učinka zakonodavstva. Dakle, da, bi, da vidimo koje su, koji su rezultati. To nam je bitno kako bismo vidjeli koji su to izazovi, što napraviti da bi se ostvarila svrha uvođenja pojedinog zakonodavnog dokumenta. Tako da, na, da bismo željeli E, željeli bismo surađivati s Europskim parlamentom u ovom pogledu. Mislim da, bi nam, da je to jako važno za podizanje razine sposobnosti Afričkog kontinenta u ovom kontekstu kako bismo došli do rezultata koje želimo, a to je usporavanje i nadamo se e, e, zapravo dokidanja ove pojave, a to su nezakonite ti financijski tokovi. Dakle, iz afričke perspektive mogli bismo reći da, ovo je afrički problem. Mi dopuštamo da kapital nezakonito napušta naš, naš kontinent i mi kao Afrikanci nešto trebamo poduzeti po tom pitanju. Ali na kraju trebamo reći i da je rješenje za ovaj problem globalno rješenje. Zato nam je važna interakcija s vama te uspostava institucionalne suradnje, odnosno odnosa između nas i Europskog parlamenta. Jako mi je drago kad je predsjedavajući spomenuo izdano izvješće i e, vidio sam da su neki zastupnici već uzeli izvješće. Bilo mi je to doista drago i stoga doista pozivam e, zastupnike da prouče to izvješće, da prouče nalaze i preporuke iz izvješća. Djelomično, kao što sam već rekao, odnosno pogotovo ovaj dio koji se odnosi na konferenciju koja se odnosila na financiranje razvoja, jer se mi bavimo istom stvari, i istim kontekstom i zapravo se tu spominje što bi se e, u praksi moglo napraviti. Ciljevi održivog razvoja i njihovo preuzimanje, njihovo dogovaranje e, odražavaju globalnu spremnost i obvezu da se oni ostvare. E, kad je riječ o nastavku našeg rada po tom pitanju, htio bih reći da smo bili u Washingtonu i razgovarali s MMF-om i Svjetskom bankom, ali i s američkom vladom. Govorili smo, razgovarali smo s Ekosokom Ujedinjenih naroda u Njurku. Oni prate provedbu e, vezanu uz ovo pitanje. Kao što sam rekao, ve, ma, jučer smo bili e, na razgovorima s OECD-om Danas smo ovdje, a nadamo se da ćemo razgovarati i s Europskom komisijom, a sutra ćemo razgovarati i s Europskom središnjom bankom u Frankfurtu. Doista želimo pokrenuti sve kako bi nešto napravili po ovom pitanju. E, ako dopustite, E, ne smijemo dopustiti da se pojave e, praznine u sustavu, već svi zajednički koordinirano, koordinirano moramo djelovati da bismo e, postigli rezultate. Jer afrički kontinent treba djelovati zajednički kako bi ostvario ciljeve održivog razvoja kako bismo došli do rezultata koji ste spomenuli e, na početku, a to je da na tisuće Afrikanaca pokušava prijeći u Europu i utapaju se e, u sredozemlju. Stoga bih, e, stoga me doista zanima vaše mišljenje o tome kakve bi praktične korake mogli poduzeti kako bismo spriječili daljnje nezakonite financijske tokove. Prije svega zato što ovo pitanje je dio globalnog, e, e, dio programa za globalni razvoj. Hvala vam još jednom na pozornosti. Well, thank you very much for that presentation. Hvala vam lijepa na vašem izlaganju. Sigurno ste nam dali dosta toga o čemu možemo razmišljati. Mislim da trebamo imati popratni rad na tome i veselim se onom što ste rekli, dakle da su nam potrebne interinstitucionalne poveznice i naš odbor bi trebao vidjeti kako možemo to razviti, ali naravno postoji opasnost, mnogo ljudi gledaju ovaj sasana, kažu pa već smo to sve vidjeli, lijepo izvješće, e, odu i zatim se vratimo nakon par godina i govorimo opet o istome i vrtimo se u krugu. No mislim da jedino što mi možemo učiniti je učiniti najbolje što možemo kako bi vjerila naše vlade da se nešto mora dogoditi i stoga nam je potrebno konkretno praćenje. Imamo odbor za vanjske poslove naravno, ali isto tako e, i baš kolege unutar tog odbora koji se bave nezakonitim financijskim tokovima. Prošlog tjedna Europska komisija najavila nove mjere. Trenutno imamo zakonodavstvo o izvješćivanju po pojedinim državama, ali samo za pojedine eh, minerale ali ne i za sve proizvode. Europska komisija je najavila sada nove prijedloge zakonodavstva kako bi se proširilo to izvješćivanje po Dakle, mislim da je sada taj pravi trenutak ako se želimo s ovime pozabaviti, ako želimo promisliti o tome kako to možemo učiniti na konkretan način. Evo prvo, Eli Schlein ima riječ, koja je bila izvjestiteljica Europskog parlamenta na temu nezakonitih financijskih tokova. Eli, izvoli. Hvala lijepa i hvala gospodinu Bekiju na upućenim važnim riječima. Kao što ste i rekli, s, ovim, s ovom aferom panelskih dokumenata postaje jasno da je dimenzija ovog izazova globalne prirode. Niti jedna pojedina država članica Europske unije ili bilo koja druga partnerska država ne može se sama uhvatiti u koštac s time. Sierra Leone, Uganda, Afrička republika, Nigerija su neke od država koje se spominju u studiji o Monsak Fonseki. Mislim da brojke, kao što je gospodin Brok već rekao na početku ovog sastanka, su divovske. I mislim da možemo, ako ovo riješimo, poboljšati živote milijuna u tim državama. Prošle godine smo radili na tome, ja sam bila izvjestiteljica za to. E, izradili smo izvješće o e, utaji izbjegavanju plaćanja poreza u, u državnom razvoju, dakle kako da im pomognemo da se s time nose. Imamo izazove vezane uz socijalnu zaštitu, upravljanje, isto tako i uz razvoj. Izvješće smo usvojili prije treće međunarodne konferencije o financiranju u svrhu razvoja. No ipak, glavni problem je taj da moramo e, znati da će domaći resursi i dalje biti glavni resursi za financiranje u tim državama i ako uspijemo učinkovito se boriti protiv utaje izbjegavanja poreza, to znači da ćemo onda moći ostvariti značajni napredak po pitanju e, prihoda iz poreza. I isto tako ojačanje upravljanja i demokratske institucije je tu važno, to je povezano. U izvješću smo tražili od komisije da podrži države u razvoju u toj borbi tako što će kao prvo pružati im financijsku i tehničku pomoć jer i dalje premalo pomažemo uh, u 2015. godini to je iznosilo manje od jedan od 2011. do 2015. to je iznosilo manje od 1% ukupne službene razvojne pomoći. Uh, bilo je dosta napredak i sa Bebi, imali smo inicijativu o porezu, a zatim postoji problem sa uh, poreznim sporazumima, jer znamo da su oni dosta pristrani ne dolazi uvijek do pravedne raspodjele e, prihoda iz poreza između e, ishodničkih zemalja i određenih zemalja. E, bila je jedna dosta zanimljiva studija gdje smo 500 takvih sporazuma analizirali i u tom izveću smo naravno tražili da se daje prednost u ovom modelu nego modelu ecd a kako bi se pobrinuli za ravnopravnu raspodjelu. Zatim smo tražili studiju o procjenu učinka to neke države već rade, primjerice nizozemska, da pokažemo kako europska porezna politika utječe na državu razvoju. U slučaju nizozemske pokazalo se da postoji učinak od 500 do 700 milijuna euro svake godine. Dakle, dosta toga mi možemo učiniti. Čak i ako podržimo napore OECD-a i cijelog procesa BEPS-a, to mm, zahtjeva i veće uključivanje država u razvoju kako bi uzeli u obzir njihove posebne potrebe. I to je ono što smo mi tražili. I zatim, kao jedan ključan instrument po pitanju transparentnosti, vi ste s potpunim pravom to rekli, mi smo se i također usredotočili na to da moramo imati potpunu transparentnost po pitanju stvarnog vlasništva, kako što se tiče poduzeća i trustova, naravno, E, što se tiče razmjene informacija, to je isto tako ključno pitanje, ali ne možemo tražiti recipročnost zato što neke države danas imaju e, resurse da razmjenjuju informacije sa državama Europe, a drugi ne. Dakle, mora im se dati jedno prijelazno razdoblje kako bi se mogli priključiti toj važnoj razmjeni informacija. I zadnja točka, javni sustav izvješćivanja po državama. Europska komisija zapravo sada dosta radi na tome kako bi se pobrinula da postoji transparentnost, ali unatoč tome mi smo propustili jednu veliku priliku. I zanima me što i vi mislite o tome. Jer prijedlog o izvršivanju po pojedinim državama e, je vezan uz neka ograničenja nema potpune transparentnosti uz to što e, multinacionalne kompanije čine izvan granica država članica Europske unije. Znamo da ćemo imati samo agregirane podatke, što svakako nije dovoljno. I zatim isto tako postoji prag od 750 milijuna eura prihoda kako bi se ušlo u taj sustav izvješćivanja podržavanja. mislimo da je taj, prag doista previsok. Dakle, postoje neka ograničenja i moramo pojačano raditi na tome kako bismo imali e, čitav set instrumenta s kojima se učinkovito možemo boriti protiv ovih pojava. Jer kao što su moji kolege već rekli, kada govorimo o dosljednosti naših razvojnih politika, ako želimo e, iskorijeniti one prave uzroke migracijskih tokova do, zbog kojih dolazi do ovog očaja i do ovih svakodnevnih situacija o kojima čitamo u novinama. Nažalost, ja dolazim iz Italije također. Ako se želimo boriti protiv toga, da nije dovoljno raditi samo na migracijskoj politici. Naravno, moramo raditi više i na razvojnoj politici i na poreznoj politici, jer se tu vidi da mi utječemo na taj način na te države. Hvala vam, to je sve od mene. Hvala, to je vrlo sveobuhvatno bilo izrečeno o tome što se događa ovdje. na sljedeći Davor Uh, hvala vam, gospođo predsjednice, i hvala predsjedniku Mbeki na njegovom izlaganju i na tome što je ovdje s nama u Europskom parlamentu. Pridružit ću se onome što je rekla Eli, ali ja bih rekao da ovaj problem s kojima smo suočeni nije samo financijske prirode, naravno da i financijske prirode, ali isto tako je naravno i ekonomske politike, razvojne prirode, ali je to prije svega politički problem e, za koji nam je potrebno i političko rješenje. Mi to znamo i vaše izvješće to i potvrđuje da je iznos nezakonitih financijskih tokova gotovo deset puta više nego službena razvojna pomoć. Dakle, za svaki euro koji odlazi iz Europe u Afriku, Deset eura izađu iz Afrike što se tiče nezakonitih financijskih tokova. I kad govorimo o tim tokovima, onda se tu ne radi o tome da je samo taj tok nezakonit, nego i način na koji je stvoren novac je također u većini slučajeva isto nezakonit. Dakle, kada govorimo o nezakonitim financijskim tokovima, onda u biti govorimo o fenomenu korupcije i tu ste s pravom rekli da su nam potrebna globalna rješenja, izvješćivanje po državama, javni registar, to bi mogli biti neki od tih elemenata, ali su tako se spomenuli i to mislim da je ključne važnosti. Slaba priroda državnih institucija, dakle da ne postoji uključenost, e, niti gospodarska, niti socijalna uključenost institucija. Ekonomske institucije dopuštaju zapravo tu razinu korupcije i zbog toga što postoji nad njima e, politički nadzor. To političke institucije također dopuštaju. Dakle, nedostaje dobro gospodarsko upravljanje. Nema napretka po pitanju demokratizacije u tim državama. Vidimo političke snage koje su već više od 20 godina primjerice e, na vlasti bez ikakve promjene. I to zapravo stvara okruženje pogodno za korupciju. Dakle, mislim da je pitanje koje se postavlja svima nama ovdje to hoćemo li sada već raspraviti o tome što ćemo učiniti nakon što istekne sporazum iz Kotonua. Dakle, što ćemo napraviti? S jedne strane Europska unija, s druge strane naše države partneri u Africi iz AKP-a. Hoćemo li onda krenuti na iduću razinu? Hoćemo li riješiti politički problem dobrog ekonomskog upravljanja kako bi riješili problem korupcije i nezakonitih finanskih tokova? koji su elementi koje ćemo koristiti. Hoćemo li imati primjerice načelo više za više koje će biti jasnije i gdje ćemo biti odlučniji. Naravno, tu postoje neki, neke okolnosti um, u kojima se koriste i naša razvojna pomoć. Mislim da će to biti u samoj srži svih rasprava i eto, moja teza je da je ovaj problem politički i da je onda potrebno i političko rješenje. Hvala. Hvala, Ana Gomeš. došli, predsjedniče, ja sam članica našeg odbora TAX koji prati onaj, onu prošlu aferu prije panamskih dokumenata, pod nazivom LuxLeaks. I naravno ono što smo mi e, vidjeli se poklapa u, mnogo čemu s onime što ste vi isto tako saznali u okviru vašeg panela. Ali postoje malo komunikacije među nama. I sada ćemo prijeći u jedan drugi odbor sa istražnim ovlastima vezan uz panamske dokumente. Pozvala bih na to da imate više kontakta s nama. Vi ste opisali, analizirali problem. Mi smo analizirali problem u našem prvom izvješću odbora Taks i sada ćemo uskoro izraditi i drugo izvješće. Mi znamo što treba učiniti. Moramo djelovati sada na temelju konkretnih slučajeva gdje moramo napraviti razliku i za to će nam biti potrebna vaša pomoć i da radimo konkretno. Jer kao što su dva prethodna rekli, ovo je politički problem i među našom korupcijom i među vašom korupcijom postoji mnogo dodajnih točaka. Očito je taj sustav tako uređen da stvara korupciju, da uhvati političke osobe, vlade u sve to i da postoji ta cijela industrija pružitelja usluga pravnika u okviru sustava e, offshore, da se onda tamo može taj novac sakriti. I tu se ne radi samo o utaji poreza i o financijskom kriminalitetu, nego se radi o organiziranom zločinu, uključujući i terorizmu. Naša borba za integritet na tom području tiče se i naše borbe protiv terorizma. To predstavlja pitanje sigurnosti za naša društva i naravno je postavlja pitanje vezano za upravljanje kako u Europi, tako i u Africi. A izgovor da se to može riješiti samo na globalnoj razini, to naši građani više nisu spremni prihvatiti. Mi moramo zajedno surađivati, moramo vidjeti što možemo napraviti na europskoj razini, moramo vidjeti što možemo napraviti samo u Africi, ali isto tako i s našim kolegama iz jednih američkih država. Jer moramo od nekud početi. ja bih vas htjela pitati sljedeće. Nama su potrebni konkretni slučajevi. Ja radim na konkretnim slučajevima primjerice. Moja država, Portugal, e, djeluje kao praonica za državu poput Angole. London je praonica novca za Nigeriju i za druge države. Belgija radi za Demokratsku republiku Kongo ili nešto drugo. Moramo djelovati na temelju konkretnih slučajeva. A postoji jedan drugi kut gledišta. Dakle, što da napravimo kako bismo zaštitili zviždače? Jer zviždači su doista vrlo važni. Oni potiču e, sva ta otkrića vezano s te afere. To je zapravo ono što otvara oči našim građanima, kako u Europi, tako i u Africi. Dakle, što možemo napraviti da bismo zaštitili zviždače? Tu se često radi o tome da se njihova ljudska prava krše kako bi ih se ušutkalo i kako bi ih se obisrabilo. Hvala. Hvala ti Ana. Hajdi Hautala. Hvala vam lijepa predsjedniče. Vaš posjet je doista vrlo kao što su mnogi rekli. Mislim da ste s pravom istaknuli da treba raditi kako u e, ishodišnjim zemljama, tako i u odredišnjim zemljama. Vjerojatno ste mogli vidjeti koliko se toga događa trenutno u Europskoj uniji. Imamo i novi prijedlog Europske komisije o izvješćivanju po pojedinim državama. I ja vjerujem da će parlament poboljšati taj prijedlog jer to je dobar e, dobro polazište, ali taj prijedlog nije savršen kao što je već kolegica Eli naglasila. Ja ću reći nešto slično onome što je rekao gospodin Stier, ja isto tako smatram da je sad došao trenutak da naglasimo važnost dobrog odgovornog upravljanja u e, zemljama gdje se upućuje razvojna pomoć. Primjerice imamo EITA. Možda bi to mogli proširiti na obnovljive prirodne suse poput e, šuma, jer ja mislim da je šumarstvo isto tako jedan veliki izvor e, korupcije nezakonitih financijskih tokova. Možda bi bilo dobro kada bi imali neku novu inicijativu vezano uz EIT, se događa nešto po pitanju toga u Africi. Druga točka, ja se također slažem s analizom gospodina Štira da se kad kad vidi da imamo vlade, predsjednike u tim državama koje su na vlasti već 20 godina, koje je još danjih 20 godina ostati na vlasti. I vrlo često vidimo da pod eh, administracijom koja je pod vlašću predsjedništva događa se mnogo i po pitanju državnog vlasništva i vjerojatno se i tu stvaraju stvara dosta velik dio tih nezakonitih financijskih tokova. Imali smo slučaj Demokratske republike Kongo, gdje je predsjednik e, utajivao novac pomoću jednog poduzeća koje je bilo na burzi u Londonu i mislim da je jedan posrednik isto tako bio uključen u sto iz Izraela. Dakle, jedna jedno kazahstansko poduzeće i tu je nanesena velika šteta proračunu te države. Financial Times je nedavno objavio članak da je Mozambik jednu milijardu američkih dolara uspio uh, utajiti i to zajmova vezano uz projekte uz uh, ribolov tune, a sada štite velike izvore prirodne nafte i plina istodobno toj zemlji. Postoje dakle veliki problemi i zanima me, mislite li da se i tu radi o nezakonitim financijskim tokovima koji doista u potpunosti uništavaju vjerodostojnost e, te vlade? Hvala, Ignacio Korao. Hvala vam, gospođo predsjednice, hvala gospodinu Beki što je ovdje s nama slažem se s većinom e, primjedaba od kolega. Naravno, tu govorimo o globalnom problemu, političkom problemu za koje je potrebno globalno političko rješenje. Kada govorimo o nezakonitim financijskim tokovima, ne govorimo samo o Africi. Naravno da u Africi dolazi do velikog e, propusta da se borimo protiv sromaštva, ali to je isto tako i gubitak za druge, gubitak za Europsku uniju. I slažem se s kolegicom Anom Gomeš kada je ona rekla da je to povezano s korupcijom. I to je povezano i sa ekonomskim modelom gdje veliki financijski kapital zapravo vlada nad politikom. To je zapravo ono što se događa. I kad govorimo o Africi, mislim da možemo reći da vanjski sektor koji e, pokriva najviše to, između 2006 i 2010 godine se prije svega odnosio na e, velike metale, bakar, e, čelik, a novac završava u jurisdikcijama, u krivim lažnim tvrtkama, u tvrtkama koje se bave raznim tehnikama pranja novca. Učinak tog sustava je katastrofalan i to ima reperkusije na društvo, jer se onda ta sredstva ne koriste za borbu protiv siromaštva i ne koriste se za poticanje gospodarskog rasta tih država. Istina je ta da Europska unija i njene države članice zapravo ne žele promijeniti tu stvarnost, barem do sad nisu pokazale tu volju da to učine. Sve države, po mom mišljenju, bi trebale tražiti od multinacionalnih kompanija da e, javno e, svoje prihode objave, dakle, e, sve elemente i to na temelju izvješćivanja po državama kao mogućnost da se odvraća i spriječe ove prakse. Sve države bi trebale aktivno sudjelovati u globalnom pokretu e, ka automatskoj razmjeni informacija. E, trgovinske transakcije, uključujući porezne oaze, porezne jurisdikcije, treba jako nadzirati, to treba raditi carinski i policijski službenici, službenici provede zakona. Treba isto tako provesti mjere da vidimo tko e, doista je vlasnik europskih poduzeća. To bi mogli učiniti lako ako to želimo. No, ipak neke države članice dalje doprinose e, pranju novca, e, utaji, financiranju terorizma, kao što je Ana Gomes rekla razvoju fenomena e, paravojnih snaga i e, subvencijama privatnim poduzećima. Mislim da bismo trebali stvoriti sustav s većom transparentnošću gdje bi imali e, poštene poduzetnike i poštena poduzeća. Sve multinacionalne kompanije bi prema nekim organizacijama trebale plaćati porez tamo gdje se bave svojom djelatnošću i to će olakšati isto i mogućnost nadzora poreznih tijela. To nije jednostavno postići, ali to bi trebalo biti ono prema čemu radimo. Hvala lijepa. A sada posljednje pitanje, Marija Hojbruk. Evo, ona će govoriti e, koliko ima. ovdje govorimo jezika. Sve su govorili engleski. Evo kolege iz Hrvatske, Italije, Finske. Evo, i sad ćete vi, mislim, želite govoriti njemački. Da, govorit ću na njemačkom je mi onda lakše. Hvala vam lijepa na vašim riječima. Hvala vam, gospodine predsjedniče Beki, što ste došli k nama. Puno smo govorili o korupciji, nezakonitom poslovanju, transparentnošću i tako dalje. Eli Šlan je rekla da ne znamo što rade naše kompanije izvan Europske unije, ali ja mislim da ne znamo niti što rade zapravo unutar Europske unije. No ja sam se htjela osvrnuti na jednu drugu točku koju do sad još nismo spomenuli. Imamo mnogobrojne gospodarske sporazume, isto tako i s Afrikom i u tim e, gospodarskim sporazumima uvijek pokušavamo stvoriti okruženje koje će biti pogodno za ulaganje od strane velikih vanjskih e, poduzeća izvan Afrike. A ja mislim da mi premalo obvezujuće upisujemo u te, te sporazume kako se ta poduzeća trebaju ponašati. Što se tiče poreza, što se tiče socijalnog angažmanja, što se tiče socijalnih i okolišnih standarda. Ako u tim gospodarskim sporazumima nemamo obvezujuća pravila, onda to stvara manevarski prostor isto tako za nezakonite aktivnosti. Kad kad se tu radi i o legalnim aktivnostima, ali od kojih lokalno sam više nema nikakve koristi. Ti gospodarski sporazumi su ipak na kraju krajeva temelj eh, na kojem eh, određujemo kako ćemo zajedno srađivati, kako ćemo zajedno interagirati. I stoga me zanima, ne mislite li da bismo trebali možda i tu uključiti više obvezujući e, karakter tih sporazuma i s onim što je rekao upravo e, prethodnik, vezano uz transparentnost, mi moramo zadati pravila kojih će se onda velike kompanije morati podržavati. Thank you very much. So we have Hvala lijepa. Čuli smo puno zanimljivih pitanja za gospodina Nbekija i isto tako ima puno ponuda za suradnju uključujući i s našim odborom takse. Gospodine Nbeki imate riječ. Možda bih za početak trebao reći, gospođo predsjedateljice, smo kao panel, e, nas je, od nas, od panela je su šefovi država i vlada Afričke unije tražili da podnosimo godišnje izvješće o provedbi od strane afričkih zemalja o ovome što je dogovoreno. Spominjem to jer to zapravo znači da eto što nam je činiti. Ako određena država ima sve što je potrebno, sve zakone koje su potrebne da bi se bavile ovakvim pitanjima, moramo vidjeti postoje li odgovarajuće ustanove. E, gospodin Štir se na to osvrnuo. Jesu li one dovoljno uključive? Polažu li račune? Jesu li transparentne? Nisu li te ustanove i same zapravo instrument za nastavak e, generiranje korupcije? Ovdje govorimo o ustanovama. Sasvim je jasno da je potrebno, a to smo i mi e, shvatili radeći sa afričkim zemljama, da je potreban čitav niz državnih institucija da biste s time radili carine, mm, e, ureda za prikupljanje poreza, središnja banka, policija i tako dalje. Međutim, što je vrlo važno, potrebno je da one nužno međusobno surađuju jer u nekim slučajevima postoje sve te ustanove, međutim međusobno ne surađuju, svaka radi za sebe i jedna od druge krije informacije kojima raspolažu. Prema tome moramo preispitati situaciju za svaku zemlju u tom pogledu. Ta intervencija Afričke unije zaista je važna jer u osnovi radi se o sustavu e, pregleda i revizija koju se čini e, među e, kolegama. Jer to se kasnije šalje šefovima država i vlada i to nije povjerljiva informacija. I onda ti šefovi država i vlada mogu sami vidjeti je li i oni rade sve što je potrebno. I to iz onih svih razloga što ste ih spomenuli. A sada zapravo govorim o tome što mi iz Afrike radimo. Postoje mnogi izazovi e, za Afriku, uključujući i pitanje transparentnosti i tako dalje. Istovremeno mora se na taj način omogućiti da cijela Afrička unija bude u stanju djelovati i gledati koji kapaciteti su potrebni u pojedinim afričkim državama. Da, oni kažu vi možda imate jedinicu koja se ili ured koji se bavi e, financijskim pitanjima, ali nema dovoljno osoblja. A onda možda neka država nema kapaciteta da bi radila na vlastitim kapacitetama, da bi ih e, popunila. O tome smo raspravljali s različitim ljudima sa, američkom vladom smo razgovarali, rekli su da su spremni pomoći, baš kao i OECD, Svjetska carinska unija i tako dalje. Na e, mnogim mjestima spremni su nam pomoći, ali dio onoga što se nalazi u godišnjem izvješću jest i mogućnost da se vidi radi li Afrička unija stvarno na tim pitanjima. To je dobro i ne znam možemo li to e, drugdje također vidjeti na drugim kontinentima. Mogu li oni možda imati sličan instrument? Ne znam, imate li vi ovdje u EU uniji e, instituciju koju bi prihvatile europske vlade i koji bi rekle želimo instrument koji će e, pratiti provedbe dogovorenog. Ne znam je li to moguće. U svakom slučaju u Africi to je moguće. I to bi bilo dobro. A to je povezano i s činjenicom da se radi o političkom problemu ne možete se time baviti kao isključivo stručnim tehničkim pitanjem. Ljudi e, imaju znanja e, iz financija, prikupljanja poreza i tako dalje. Ti su ljudi potrebni. No ono što je najpotrebnije je političko ukazivanje puta, da, da politika predvodi. I ono što je tu zaista važno jest da se u borbi protiv korupcije bude e, otvoren, da se otvoreno radi u borbi protiv korupcije. Jer zapravo nije bitno na koji način dolazi do toga da se stvara ilegalna dobit. E, činjenica jest da svi e, oni zapravo su podložni korupciji. Prema tome treba se boriti protiv fenomena korupcije ako se žele iskorijeniti ti ilegalni financijski tokovi. A pitanje o tome je li sporazum između država Europske unije i e, afričkih država moguć. E, treba li on imati neke specifične preporuke o tome što se treba napraviti? Pa mislim da je to važno. Shvaćanje ekonomske aktivnosti je nešto što vidite da se radi i o nečemu što ima i E, socijalne aspekte, e, odražava se na društvo. Ne može se gledati na ekonomiju samo kao na način stvar, ostvarivanja profita. Ako gledate recimo na rudarsku tvrtku koja e, može imati neke probleme vezane za, za kopanje rude, ali isto tako i e, socijalne aspekte vezane za to. Treba dakle vidjeti što u sporazumima stoji i svakako moraju e, tvrtke biti društveno odgovorne. Po pitanju šuma na kontinentu to je pitanje o kojem smo raspravljali i baš kao i sva druga prirodna bogatstva na našem kontinentu, potrebno je za njih imati odgovarajuće mehanizme i sustave kako bi se njima upravljalo na ispravan način. I zato kada e, smo čuli o tome da bi se trebali koristiti mehanizmi, primjerice u, e, za rudnike, da se ti mehanizmi trebaju koristiti i za šumarstvo. E sad, Liberija. Sjećate se vjerojatno da je Liberija za vrijeme građanskog rata kroz koji je prolazila da je e, dio e, financiranja tog ilegalnog dolazio iz ilegalne prodaje drva. A što je napravila sadašnja liberijska vlada? Ona je sklopila ugovor s jednom tvrtkom koja mora ostvariti sljedivost ama baš svakog debla e, u stabla koji se sruši u Liberiji. Oni moraju ga izmjeriti, moraju ga obilježiti, te ga moraju pratiti iz šume do konačnog kupca bilo gdje u svijetu. Liberijska vlada dakle zna točno koliko je drva posjećeno, koliko je stabala prodato i koliko se novca ostvarilo. To je kako bi se riješio problem i e, kako bi se izbjeglo ono što se ranije dogodilo. Mnogo se govori o dijamantima e, koji e, su krvavi, ali ovo su također krvave šume. Gospođa Gomeš je spomenula nešto što je ispravno. O, a govorila je zapravo o tome da trebamo raditi na konkretnim slučajevima. Kao što pokazuju panamski dokumenti, <clears throat> to je zapravo konkretan primjer jednog širokog problema, jer Panama nije jedini porezni raj u svijetu, ima ih mnogo. Ima ih i u Sjedinjenim američkih državama i mi smo o tome razgovarali s američkom vladom. Postoje američke savezne države koje su porezni rajevi. Što se može napraviti po tom pitanju? Kajmanski otočje. <clears throat> Evo, Delaware je jedna od američkih država. Zatim, Sešeli su također porezni raj. Međutim, ono što se dogodilo s panamskim dokumentima jest da se radi o jednom konkretnom slučaju koji je jednostavno povisio e, razinu svijesti, on je povećao saznanja o tome u svijetu. Fenomen poreznih rajeva je nešto što, što sada znaju mnogi obični građani baš zbog ovog konkretnog slučaja. I zato je važno e, raditi na konkretnim slučajevima jer to onda na kraju zapravo privuče pozornost na fenomen u cjelini. Međutim, mi moramo komunicirati bolje vi i mi. To je nešto što ste rekli i s čim se apsolutno slažem. Povjerenstvo Ujedinjenih naroda za Afriku je neka vrsta našeg tajništva. Oni su nam šefovi. I zato bi bilo vrlo važno da postoje institucionalna veza između njih i Europskog parlamenta. Tako da se može i svakodnevno komunicirati i tako bi i jedna i druga strana mogle komunicirati i mi bismo tako dobivali informacije. Moram reći da bismo mi s naše strane bili jako zadovoljni e, time da možemo surađivati možda s jednim odborom u parlamentu ali s naše strane e, ekonomsko povjerenstvo za Afriku Ujedinjenih naroda koje ima ured u Addis Abebi bi s našeg stanovišta bilo pravo mjesto da se povežemo s vama. U ovom procesu gdje se bavimo ovim što je rekla gospođa Schlein, e, vi ste govorili o izvješćivanju e, zemlje, zemlja po zemlja. Ono što tamo vidimo je e, dobro. Ne znamo treba li možda nekih poboljšanja i Imate li kakvih mišljenja i u kojoj mjeri bismo mogli pomoći da instrument poput toga e, postoje ono što mi zaista trebamo? To djelomično spominjem jer je primjerice kada se govori o određenim pitanjima nema dovoljno afričkih zemalja koje sudjeluju u određenim poreznim inicijativama koje se pokreću na međunarodnom planu, inicijativama za borbu protiv izbjegavanja plaćanja poreza i sl. I time bismo mogli pomoći afričkim zemljama da se bave da se bave izbjegavanjem plaćanja poreza. To je e, vrlo bitno i naš panel želi podstaći što veći broj afričkih država da e, uđu u to. Jer mislim da bi to zaista koristilo i afričkim državama. Jer u tom kontekstu mislim da ovo pitanje e, koje ste pokrenuli, a to je vezano s onim što se radi, s onim što stoje u izvještajima po zemljama, E, različiti pokazatelji, podaci i tako dalje. E, to bi omogućilo da se detaljno vidi što se treba napraviti s onim što tu treba poboljšati. E, vi ste također spomenuli i pitanje erozije baza i izmještanja dobiti. Treba se oko toga dogovoriti i Trebali bismo s tim, o tome raditi već sa OECD-om. I sada mislim da bi Abdala treba odgovoriti na ono na što ja nisam odgovorio. Nismo e, govorili i još o e, onome što se događa nakon Kotonua. Ne znam što, kakva je vizija onome što se goditi nakon sporazuma iz Kotonua. Možda će se Afrička unija time pozabaviti ako to za sada još nije učinilo. Izvjesno je, e, međutim, da se radi o temi koja mora biti značajna za jedne i za druge vezano za ono što Afrika gubi svake godine zbog tih nezakonitih tokova. Nedavno smo e, shvatili i dobili informaciju da su podaci kojima raspolažemo e, vrlo, vrlo podcijenjeni. Primjerice, pripremajući se za ovo izvješće, Obratili smo se Poreznoj upravi i Južnoafričke republike. Oni su nam govorili o jednom slučaju erozije e, porezne osnovice. Radi se o e, tvrtki iz Južnoafričke republike koja je otvorila ured u Ženevu gdje je poslala dva niža službenika i još su zaposlili dva švicarca. Dakle, sve skupa je četvoru ljudi radilo u tom uredu i oni su registrirani bili u Ženevi kao vlasnici južnoafričke e, tvrtke. Nakon toga je ured prebačen u London. Porezna uprava Južnoafričke republike je to dobro proučila i vidjela je i rekla je vi ste tvrtka iz Južnoafričke republike, vi niste švicarska tvrtka. I oni su se obratili švicarskim vlastima koja je vratila 2 milijarde dolara koje je jedna tvrtka uspjela izvesti zahvaljujući tom sustavu u pet ili šest godina. Dakle, radi se o ozbiljnom problemu za afrički kontinent jer mi zaista gubimo puno sredstava koje su izuzetno bitna kako bismo se borili e, protiv siromaštva i nedovoljnog razvoja. Dakle, e, slažem se upravo s onim što je rekao gospodin Korao. To nije samo afrički problem, taj problem e, postoji svugdje, ali on ima velike posljedice za afrički kontinent i zato bismo bili jako zainteresirani da surađujemo kako s Europskim parlamentom, tako i s Europskom komisijom kako bismo ostvarili rezultate. Jer to bi značilo da bismo mogli izgraditi bolnicu, školu, cestu, tvornicu. To bi na kraju imalo praktične rezultate. I zaista to je potrebno. Potrebno nam je suradnja na praktičnoj razini, suradnja između vas i nas. Evo, ako nisam na nešto odgovorio, može kolega. Hvala. I Mislim da jeste odgovorili na pitanja i već sam tražila zaposlenike da e, da isto tako stave najvažnije stvari e, za nastavak rada. Molim Luja e, Mišela da završi ovu raspravu. Prije svega bih htio u ime svih nas zahvaliti gospodinu Bekiju na sjajnom ekspozeu, na sjajnom izlaganju. E, zahvaliti isto tako i na izvješću koje predstavlja e, važan doprinos ovom ozbiljnom problemu čija je ozbiljnost dokazana objavom panamskih dokumenata. Prije svega bih eh, mu htio zahvaliti i što je vrlo precizno odgovorio na komentare. Naravno, svi se slažemo da nezakoniti financijski tokovi naravno imaju eh, direktan utjecaj na eh, slabu razvijenost, jer ne možete razvijati zemlju ako se gube takva sredstva u tom iznosu. Htio bih isto tako istaknuti još jedan element, a to je da su potrebna financijska sredstva i tehnička sredstva, sposobnost za borbu protiv tih nezakonitih tokova. Možda ste, e, možda treba istaknuti da kada je riječ o e, parlamskim dokumentima, E, da ljudi kažu da postoje legalne i nelegalne stvari, ali ne možemo se baviti samo nezakonitim stvarima jer postoje određene zakonite stvari koje nisu moralne. I e, to je nešto što je povezano s e, politikom. To je nešto što je rečeno od više osoba. Naravno, ne može se to riješiti ako ne postoji politička volja. Gospodine predsjedniče, htio bih reći da mi obično ne želimo e, e, umirirati e, savjest, ali isto tako vrlo lako kritiziramo afričke vlade, ali htio bih reći da nisu sve države članice spremne iskazati političku volju za rješavanje ovog pitanja i kaže se ako se to ne riješi globalno, ne možemo to riješiti ni kod nas. Naravno, Europa predstavlja e, demokratski i institucionalni e, korpus, struktura koja na neki način može utjecati e, na cijeli svijet i isto tako Europa ima sredstva da to napravi, uključujući politička sredstva. Radi se o velikom tržištu od 550 milijuna solventnih pod potrošača i samim time je određeni utjecaj. Još jedan element, naravno na nacionalnoj razini i na međunarodnoj razini treba raditi na ovom pitanju i potrebno je uvesti određene dobre prakse. vi ste naravno spomenuli to pitanje, a ja mislim da se radi o nečem što je jako važno, a to je da e, je bitno da sve to postane operativno, da se provede. I mislim da da bismo trebali prihvatiti vaš prijedlog. Gospođa McEwen je već o tome govorila. E, treba vidjeti kako osmisliti radni, radnu strukturu u kojem će sudjelovati Europski e, parlament, a možda i neke druge strukture. Na taj način bismo stvorili na neki način operativni most. E, kako bismo pomegli ne samo Africi, već i našim vlastitim zemljama da steknu e, operativnu sposobnost i učinkovito se suprotstave ovom problemu. Evo, to je ono što sam htio reći. Slažem se i s onim što je također rečeno, a to je da s obzirom na ovaj kontekst e, Treba reći da ja nisam jedan od onih koji su za promjenu ekonomskog modela. Ja podržavam tržišno gospodarstvo, ali svjestan sam da ovakvo današnje tržišno gospodarstvo e, nije zapravo praktično da su potrebne određene izmjene pojedinih njegovih elemenata i kolega Korao je o tome govorio i upravo je današnja današnja politička moć je e, previše u e, rukama biznisa i financijskih e, institucija. Skandalozni argumenti koji se mogu čuti su oni koji kažu da ako se stvari ne riješe na globalnoj razini, ne mogu se riješiti na nacionalnoj razini. O tome govore i neki šefovi države. U svakom slučaju, ovo je vrlo zanimljiva tema. Mislim da Eh, u Europskoj parlamentu ipak eh, se brzo, brzo jača svijest o važnosti ove raspravi i mislim da je eh, politika ta, to je ta razina s koje treba krenuti podstrek u rješavanju ovog problema. Recimo, jedan od važnih elemenata je mehanizam za E, godišnju procjenu ostvarenja napretka u postizanju ciljeva, a to su ciljevi koji bi trebali biti e, nama zajednički. U svakom slučaju, hvala vam. Hvala kolegama, hvala svima i hvala gospodinu Bekiju i njegovom timu iz Afričke unije. E, pratit ćemo, kao što je kolega Mišel rekao, kako se e, ostvaruje napredak. E, napravit ćemo kratku pauzu kako bismo pozvali ovdje da nam se pridruže novi govornici.